Ladies and gentlemen, please be seated. Good morning. Dobro jutro. Unatoč prometnim poteškoćama, poteškoćama pri dolasku u parlament, dobrodošli na drugi dan sastanka odbora e, SEDE. Imamo vrlo zanimljivu temu na dnevnom redu. Dopustite mi da predstavim prvu točku. Radi se o radionici i kao i obično odjel za politike ga je pripremio uz pomoć e, tajništva odbora SEDE. i organizacijski i odnosno logistički i sadržajno oni su to pripremili. Odnos, e, tema je odnos e, Europske unije i Saudijska Arabija u području sigurnosti i obrane. Dopustite mi da predstavim naše dvije gošće. Prva je gospođa Agnès Levalois koja je istraživačica i profesorica. Radi na, u Pariškoj fondaciji za strateška istraživanja. A druga gošća je gospođa Jane Kininmont, koja je isto tako visoko rangirana istraživačica u analitičkoj instituciji Chechen House, a specijalizirana je za pitanja Bliskog istoka i Sjeverne Afrike radi u okviru posebnog programa koji je tome posvećen. Budući da malo kasnimo i mislim da će e, gledatelji tek doći u dvoranu i mislim da bi bilo ipak najbolje da odmah počnemo. Prvo bih htjela predati riječ gospođi e, Agnes Levalois, a nakon toga gospođi Jane Kinemont. Hvala gospođo. Dobro jutro, dame i gospodo eurozastupnici. Danas ćemo govoriti o Saudijskoj Arabiji i e, o potrebi za obranom i sigurnošću tom e, kraljevstvu. I razgovarat ćemo o tome zašto im je zaštita i sigurnost potrebna. E, mislim da je prvo što trebamo razjasniti to zašto im je potrebna sigurnost i obrana. I prvo što treba istaknuti je krhkost saudijskog režima. E, prije svega treba reći da je Saudijska Arabija E, zemlja koja ima svoje ranjivosti i e, potrebna nas velika ulaganja u sigurnost kako bi si kupili e, životno osiguranje, to ja tako zovem, kako bi mogli se razvijati u, okruženju koje ih može umiriti. Zašto govoriti o krhkosti kada govorimo o Saudijskoj Arabiji? Čini mi se da je prvi razlog za to su E, uvjeti u kojima je nastala ta država. Radi se zapravo e, o, e, o paktu koji je sklopljen između saudijske dinastije i vjerske zajednice i oni su međusobno ovisni i zapravo kralj mora računati na pristup na prisutnost um, vjerske zajednice, vjerskog establishmenta, a one nužno nemaju istu koncepciju budućnosti države. Drugi razlog je stanje u regiji, jer trenutno je stanje u regiji vrlo turbulentno. Prije svega treba imati na umu rat u Jemenu, ali tu su i unutarnji problemi jer kao što znate e, bilo je više velikih napada u Saudijskoj Arabiji koji su pokazali da je to kraljevstvo krhko. I nakon tih napada e, kraljevstvo je poduzela neke snažne mjere. E, Mohamed Ben Najef E, je prestalo nasljednik i on je ujedno ministar unutarnjih e, poslova i on je zadnjih godina pokazao sposobnost nositi se sa unutarnjom prijetnjom koja proizlazi iz terorističkih e, napada koji su provedene od strane Al-Kaide, ali ali u svakom slučaju terorističke organizacije E, ciljaju isto tako i kraljevsku obitelj, budući da se ne drže e, tvrdo e, islama a istovremeno u Saudijskoj Arabiji nalaze se dva sveta mjesta, Meka i Medina, i radikalne skupine poput Al-Qaida za arapski poluotok i Daesh žele da Saudijska Arabija želi da Saudijska Arabija bude na neki način glasnogovornik njihovog e, islama. A, isto tako to je i sporazum s Iranom. E, Saudijska Arabija je dosta zabrinuta zbog povratka e, Irana na međunarodnu scenu jer je Iran dosta moćna sila i može otežati E, stanje u regiji i umanjiti e, snagu koju predstavlja Saudijska Arabija na, e, na arapskom poluotoku. I to su, to su izazovi koji proizlaze iz sporazuma s Iranom, koji vraćaju Iran na međunarodnu scenu. To je i pitanje nafte, jer tijekom razdoblja embarga na izvoz nafte, e, proizvodnja nafte od strane Irana je bila dosta slaba i e, Saudijskoj Arabiji je jako bitno da ima snažnu poziciju u tom smislu. S dolaskom Irana, naravno, situacija se mijenja i osim upravljanja e, naftnim tržištem, još jedno pitanje s kojim se suočava Saudijska Arabija je to da je to da je Iran dosta ambiciozan i e, želi e, zauzeti svoje važno mjesto ne samo na regionalnoj već i na međunarodnoj sceni koje misle da im pripada. To je nešto što predstavlja e, važan problem za Saudijsku Arabiju jer oni misle da taj sporazum s Iranom dovodi u pitanje čvrstoću odnosa između Rijada i Washingtona i to je nešto što je isto tako razlog e, krhkosti e, osjetljivosti Saudijske Arabije, zato što nema osjećaj tako čvrste e, podrške SAD-a. I to se osjetilo i kada su Saudici bili jako šokirani, kada su Amerikanci napustili svoje saveznike u regiji. Prije svega mislim e, na e, Ben Alija u Tunisu, ali još više Hosnija Mubaraka u Egiptu. Mubarak je bio doista njihov saveznik i Saudici su se zapitali ako su Amerikanci bili u stanju samo tako napustiti Mubaraka, što će se dogoditi s nama ako ako neke druge sile zatraže pravo na naše prijestolje ako budemo ugroženi. Tako da E, to e, savezništvo e, s Amerikancima je osabljeno prema njihovom mišljenju, a nastalo je puno ranije. Evo, to su ti znakovi slabosti i krhkosti o, kojoj bih htjela govoriti. nadalje, tu su i neki interni problemi Saudijske Arabije koji E, isto tako doprinose slabosti Saudijske Arabije, a to je rivalstvo između e, Muhameda e, bin Saleha koji je ministar unutar unutarnjih poslova i Muhameda Salmana koji je ministar obrane i koji je drugi po redu na, ima pravo na prijestolje, dok ovaj prvi je prestalo nasljednik. I, dakle e, ministar unutarnjih e, poslova ima legitimitet, ljudi ga e, poštuju, dok je Mohamed bin Saleh, ministar obrane, je novo lice, ima 30 godina i on se želi dokazati pred kraljevskom obitelji, ali i pred Saudicima želi pokazati da je dostojan e, mjesta ministra e, obrane, a ujedno je drugi po redu e, koji ima pravo na nasljeđe, na, prijestolje. On je vrlo mlad i nema ikakvo, nikakvog iskustva, a došao je na tako važno mjesto, a to je mjesto ministra obrane i u tom kontekstu isto tako treba shvatiti e, angažman Saudijske Arabije e, u Jemenu, a ministar obrane e, je shvatio da je to nešto što je jako važno za njega jer je to prilika da se afirmira kao ministar obrane te da pokaže da ima sposobnosti voditi operacije u Jemenu i ako u tome uspije doći će do, dobit će legitimitet koji mu sada nedostaje i rat u Jemenu je problem za njega, ali i za Saudijsku Arabiju, a Saudici se pitaju je li u stanju e, voditi e, voditi e, taj rat, sudjelovati u tom ratu. oni su se uključili u trećem mjesecu prošle godine. Za sada nije bilo rezultata, a pregovori koji su se odvijali u osmom mjesecu u e, Kuvajtu nisu još doveli do rezultata i e, nakon stalnog bombardiranja u e, Jemenu situacija u toj zemlji postaje sve problematična, poprima razmjene, razmjere katastrofe. A isto tako radikalne skupine iskorištavaju taj rat da bi se tamo zapravo našli svoje mjesto i nestabilnost u e, Jemenu e, E, im zapravo koristi jer tamo mogu naći svoje mjesto kako bi se onda usmjerile prema Saudijskoj Arabiji. I to objašnjava zašto je Saudijska Arabija e, odlučila se tako jako naoružavati, e, kupuju oružje širom svijeta i pokušavaju na neki način stvoriti zaštitni štit kako bi se osjećali sigurnijima s obzirom na unutarnje e, slabosti, ali isto tako i regionalne e, probleme i s obzirom na stanje u svijetu. Prije svega mislim i na njihov odnos e, s Amerikancima. Pritom ne želim reći da će Amerikanci napustiti Saudice. Mislim da je njima doista potrebna stabilna Saudijska Arabija. Oni su vrlo svjesni da je taj savez jako važan i mm, iako su e, Amerikanci predvodili pregovore e, za potpisivanje sporazuma s Iranom, no to ne znači da će napustiti e, Saudice. Međutim, to je svejedno jedan element koji treba uzeti u obzir da bismo shvatili zašto Saudijska Arabija danas toliko se želi naoružavati da bi imala apsolutno jamstvo sigurnosti. Još jedna stvar koju treba razumjeti je to da se Saudijska Arabija danas nalazi, a to je još jedan element koji omogućuje da razumijemo njihovu strategiju naoružavanja, jer oni doista žele povećati znatno svoju vojnu opremu. Dakle, oni e, žele postati jači e, na regionalnoj sceni žele biti jedina sila koja e, e, na, u toj regiji koja je u, stanju reagirati. E, prije je u regiji najjači bio Egipat, međutim od pada Mubaraka oni su izgubili dio svoje snage, nisu toliko prisutni u regiji, ali oni su uvijek imali prirodnu, prirodni autoritet u regiji i oni su dosta djelovali kao medijatori kako bi se riješili problemi u regiji. Međutim, nakon Bubaraka, a e, zatim došao je, e, je e, maršal Al-Sisi i sada je Egipat zaokupljen svojim unutarnjim problemima i naprosto ne mogu igrati ulogu regionalne sile. Kao što znate u kakvoj je ta e, zemlja situaciji, zatim Irak, e, isto tako od e, dolaska Amerikanaca u totalnom kaosu, pa se postavlja pitanje koja je uopće sila u regiji koja može igrati tu ulogu. Saudijska Arabija je jedina zemlja koja pokazuje sposobnost preuzimanja te uloge. E, međutim e, Saudijska Arabija nikad ne voli biti u prvom planu. Žele djelovati iz drugog e, plana, ali vrlo jasno djelovati. A sada se nalazi u situaciji da treba igrati ulogu regionalne sile i to stoga je prisutna u različitim dijelovima regije. Recimo u Siriji oni podržavaju oporbu u Siriji s obzirom na rusku i iransku intervenciju, intervenciju s obzirom na prisutnost Hezbolaha i danas je režim Bašara al-Asada puno jači nego prije i time se ponovno otvaraju pitanja e, kojima se rukovodila e, u svojoj politici Saudijska Arabija i Saudijska Arabija na to mora odgovoriti i oni žele imati jednu pravu politiku, pravu viziju i žele imati mogućnosti ostvarenja te vizije i e, žele biti u mogućnosti igrati E, igrati tu ulogu. Dakle, imate Saudijsku Arabiju, koja ima te svoje slabosti o kojima sam govorila. Zatim, a Arabi, oni isto tako žele igrati ulogu u regiji. Zatim, uključili su se u rat e, u Jemenu, a rezultati su e, upitni i ne postoji perspektiva uspostave mira u nadolazećim mjesecima. A isto tako, s obzirom na to, Saudijska Arabija se pita kako djelovati. I oni su odlučili diversificirati svoje izvore oružja, žele um, ojačati odnose sa tradicionalnim uh, saveznicima. Govorili smo o odnosu s uh, Amerikancima i oni se pokušavaju otvoriti, diversificirati svoje izvore među ostalim e, i s Rusijom. To je novi element. E, vidjeli smo da je Putin bio u e, Rijadu, ali tu su i europske zemlje koje pokušavaju iskoristiti želju Saudijaca za diversifikacijom. Naravno, Francuska već nekoliko godina vodi vrlo snažnu politiku prema Saudijskoj Arabiji želi osnažiti odnose, potpisuju se sporazumi o naružavanju. Ono što je teško znati jesu li e, jesu li svi ti sporazumi o naoružanju doista i realizirani, ali u svakom slučaju brojne e, europske zemlje, Francuska, Velika Britanija i Njemačka primjerice, e, isto tako su se tu dosta aktivirale. Njemačka primjerice nije htjela godinama e, osiguravati oružje zemljama u krizi, ali sada se i Njemačka zainteresirala za opskrbu Saudijske Arabije oružjem i danas se postavlja pitanje do koje mjere će Saudijska Arabija diversificirati svoje izvore snabdjevanja oružjem. Zadnjih godina pokazala je želju za proširenjem i ona to i čini, ali ne smijemo zato pomisliti da će doći do radikalne promjene. Postoji želja Saudijaca da pokažu da ne ovisi isključivo o Amerikancima, da su u stanju uspostaviti e, obrambene odnose i s drugim zemljama, ali ipak treba znati da je i dalje glavni saveznik u obrani Saudijske Arabije e, SAD. E, I uglavnom se saudijska vojska obučava u SAD-u i glavni e, uvoz oružja dolazi iz e, SAD-a. Te su strukture prilično teške i dobro uspostavljene i to se ne mijenja e, preko noći. Isto tako treba reći da unatoč snažnim odnosima opet postoji mogućnost i da se učini nešto dobro, ali E, unatoč diversifikaciji e, saudijske politike e, i dalje postoje te čvrste strukture saudijske politike prema Amerikancima, a bilo kakva promjena zahtjeva puno vremena. I zadnja stvar o, kojoj bih htjela govoriti je kako saudijsko društvo sve to prihvada. I uvijek smo govorili, kad govorimo o regiji E, Bliskog istoka, uvijek govorimo o ratovima, sukobima i tako dalje, ali tu je i društvo. Postavlja se pitanje kako Saudici, Saudijsko društvo doživljava tu situaciju. E, u svakom slučaju dio njihovog društva si postavlja pitanje e, zašto se tolike svote troše na novac, na obranu, ispričam se na obranu, na oružje, a rezultati su vrlo ograničeni. Kao što znate, oni su uložili stotine milijuna eura e, kako bi mogli imati sposobnost reakcije. I stanovništvo se pita čemu sve to, zašto se troši takav novac, a da se Saudijska Arabija e, i dalje osjeća ranjivom i, i dalje su im potrebni vanjski saveznici E, za slučaj da mora reagirati. Zašto toliko novaca troše na to, a ka istovremeno nisu u stanju sve to iskoristiti i, i dalje moraju e, tražiti pomoć od vanjskih saveznika. Evo, mislim da je to isto element koji treba uzeti u e, obzir jer mislim da se takva percepcija saudijskog stanovništva može pojačati jer e, danas saudijsko stanovništvo zna što se događa i mogu pratiti tu pojavu i e, mogu u svakom slučaju e, postavljati pitanje svojim vođama ima li to smisla ili ne. I čini mi se da je to, tome tako prije svega zbog pada cijene nafte kao što znate, pakt između kraljevske obitelji i saudijskog društva takav da se kaže saudicima da se ne bave politikom, ali za e, zauzora ćete dobiti jako dobar e, životni standard e, koji proizlazi iz prodaje nafte. Ako je novca manje, zato, što je pala cijena nafte i to osjeti saudijsko stanovništvo, distribucija novca će biti slabija, bit će ga manje. Dio saudijskog društva će možda tražiti neke stvari, budući da imaju manje novca, manje koristi od prodaje nafte, može doći do interesa saudijskog stanovništva za politiku i možda će tražiti ostvarenje nekih političkih ciljeva i mislim da je to element koji bi mogao destabilizirati e, sadašnji politički sustav i mislim da danas treba paziti na to što govori saudijsko društvo o upravljanju od, strane kraljevske obitelji i to prije svega u području sigurnosti i obrane e, a to je sektor u kojem se troše ogromni e, postoci saudijskog proračuna. Evo, ovdje ću stati. For this very interesting presentation. Hvala vam na zanimljivom izlaganju. Dajem riječ gospođi Jane Kinemont iz Chatham House. Izvolite. Thank you very much. Saudi Arabia... Hvala lijepo. Danas je Saudijska Arabija drugo najveće tržište dakle, za izvoz evropskog oružja, dakle odmah nakon SAD-a. Vidjeli smo dramatično produbljivanje i proširenje obrambenih odnosa, dakle, između e, evropskih država članica i Saudijske Arabije, i to unatrag 15 godina. Imamo i dalje ograničenu suradnju između Europske unije kao cjeline i regionalnog bloka čiji je član i Saudijska Arabija i odnosi između ove dvije regionalne organizacije su koncentrirane na trgovinu i gospodarsku suradnju koja nije pretjerano uspješna zato što se planovima o slobodnoj trgovini razgovara već 20 godina, a vidimo slabu koncentraciju na regionalnoj razini, na sigurnosnu suradnju i suradnju u području obrane. Vidimo regionalnu institucionalnu suradnju te bilateralne odnose između Saudijske Arabije i dakle, država članica Europske unije. One se tu natječu jedna s drugom kako bi bile partneri te opskrbljivali oružjem Saudijsku Arabiju. Dakle, one bi trebale ovdje maksimalizirati svoj utjecaj putem Evropske unije. Od 2003. proračunski rashodi u Saudijskoj Arabiji rastu, rastu zbog nafte i to sve do unatrag nekoliko godina i područje obrane je upravo također raslo na jednak način, dakle, zbog ovog gospodarskog izobilja i zbog e, konteksta koje je spomenula kolegica, naročito vezano uz događanja u Iraku. To je dakle ta nelagoda koju Saudijska Arabija također osjeća zbog uloge Irana u e, toj regiji, te zbog e, arapskog proljeća i njegovih posljedica. Potom je tu također nastajanje ISIS-a koji je prijetnja jednako evropskim državama, tako i samoj Saudijskoj Arabiji u kojoj se dogodio niz atentata. Dakle, to je kontekst unutar kojega raste potražnja Saudijaca za dubljim, e, za odnosa u području obrane te za razvojem drugačijih e, odnosa sa SAD-om, Ujedinjenom kraljevinom i Francuskom. To znači i jačanje veza sa nizom evropskih e, država, dakle, bile one iz zapadne ili istočne Europe. Međutim, istovremeno postavljaju se pitanja o tome u kolikoj mjeri evropske države i Saudijska Arabija dijele interese na Bliskom istoku, te kako pod, koje su poimanja za jedne i za druge, dakle, pitanja sigurnosti i tako dalje. I upravo su te razlike došle do izražaja tijekom eh, ratno, rata u Jemenu. Prije dvije proljeća 2011 godine većina europskih zemalja je prepostavljala da je saudijska vlada konzervativna snaga kada je riječ o obrani i sigurnosti, da se to čini kako bi se zadržalo trenutno stanje e, u regiji, što je bilo uglavnom u skladu sa osnovnim obrambeno sigurnosnim interesima Europe i SAD-a. Utjecaj saudijskih e, vjerskih mreža je nešto složeniji, međutim, valja navesti da je tumačenje islama u Saudijskoj Arabiji konzervativno, tradicionalno i politički najtiše. To nije tumačenje islama u kojem se legitimiraju ili slave revolucije. Međutim, Salafizam je također bio plodno tlo za veći broj političkih aktivista i revolucionarnih džihadističkih skupina koje su kombinirale tradicionalni salafizam uz neke dodatne ideološke primjese. Imamo dokumentirane izvore o ulozi saudijskih vjerskih mreža u radikalizaciji Evropljana i drugamo. Vidjeli smo to i u odnosima sa SAD-om, dakle nakon događaja 11. Eh, eh, rujna te te najnovim eh, razvojem događaja. Ove vjerske, znači religiozne mreže nisu dijelom nacionalne obrambene politike, ali kad kad džihadističke skupine se pokreću dakle da bi da bi sudjelovala u njihovoj vanjskoj e, politici. To smo vidjeli u nizu scenarija na Bliskom istoku i nedavno evo u Siriji. Ali od arapskog proljeća 2011. politička previranja na Bliskom istiku dovode zemlje do toga da zauzmu aktivnija stajališta, odnosno aktivniji pristup e, u regionalnim sukobima i regionalnoj politici. To je, u isto vrijeme se događa, dakle, bi, se dolazi na vlasti novo vodstvo u Saudijskoj Arabiji, koje nije jednostavno zaštitnik više statusa quo na e, Bliskom istoku. Dolazi do promjena u regiji, do toliko promjena u regiji da su svi dionici jednostavno primorani zauzeti stranu u tim događajima i situacija se razvija. Vidjeli smo i kako se europska politika prema arapskom proljeću mijenjala tijekom vremena, naročito s obzirom na događaje u Siriji gdje je teško, e, teško ustanoviti koja je zapravo europska politika. Saudijski pristup e, je nešto što e, se temelji dakle, na primjeni, na dakle, prijetnjama, pa to je tu strah od sigurnosnog vakuma, dakle od reda u regiji, zato što kolaps tradicionalnih centara moći je nešto što to uzrokuje tu situaciju, dakle utječe na percepciju na Bliskom istoku moramo biti svjesni da ovaj strah u Europi, dakle zbog priljevanja ove izbjegličke krize, da je to nešto što proživljavaju ljudi na Bliskom istoku, to se događa blizu mjesta gdje oni žive, dakle oni su svjesni da države u neposrednom susjedstvu, da su se urušile i to dovodi do porasta osjećaja nesigurnosti i tako da je osjećaj je tamo dublji. Stovremeno Saudijska Arabija izražava zabrinutost u ambivalentnom odnosu SAD-a, dakle, riječ je o njihovoj prisutnosti na Bliskom istoku. Jedno od pitanja vezanih uz buduće perspektive jest je li ovo bio samo fenomen vezan uz Obaminu administraciju ili ne? Dakle, vidimo tu dosta mračnu viziju, dakle, Obamine administracije. Pitanje je, dakle, ko će biti idući predsjednik i hoće li se to, te politike nastaviti. Dakle, i Saudijsku Arabiju zabrinjava taj vakum kada je riječ o sigurnosti na Bliskom istoku i njega su privremeno popunili dakle Iran eh, i s njim povezani posrednici. Vidjeli smo ovaj poraz, dakle, trošku, rashoda vezanih uz obranu u Saudijskoj Arabiji. Dakle, unatrag 15 godina. To je motivirano strahom od Irana i ironično mnoge evropske zemlje su imale koristi od toga iako su istovremeno i same se više prihvaćale Iran, ali su na neki način evo, uh, utjecale na ovaj strah prisutan kod Saudijaca. Dakle, rast Irana saudijskim promatračima izgleda kao nešto što ide na uštrb njihovih uh, interesa dok se mnoge evropske zemlje nadaju da bi to mogla biti jednostavna situacija u kojoj bi svi mogli pobijediti i da bi to moglo smanjiti e, regionalne tenzije. I reakcije koje smo vidjeli u Saudijskoj Arabiji na ove razne e, prijetnje Dakle, spomenula ih je i kolegica, dakle ove mlade prinčeve. Saudijska Arabija tu zauzela aktivniju obrambenu politiku, dakle vanjsku politiku i to je počelo i prije kralja Salmana, dakle dakle vidjeli smo to Vidjeli smo to dakle u drugim zemljama zaljeva kada su one uputile svoje postrojbe u Bahrain i kada je istovremeno SAD pokušava, pokušao utjecati na pregovore o uspostavljanju vlade nacionalnog jedinstva. Potom smo vidjeli e, u Egiptu, dakle, potporu rušenju Mohameda Morsija. Dakle, to je išlo na uštrb evropskih i američkih politika i postalo je jasno da sa stajališta Saudijske Arabije da su one područje njihovog utjecaja više nego što su bile područje evropskog utjecaja. Najznačajniji prekid sa politikama prošlosti se očituje u vojnoj intervenciji u Jemenu i to dramatično mijenja kontekst vezan uz obrambeno sigurnosne aspekte odnosa sa Saudijskom Arabijom, gdje su se eh, gdje se oružje prodavalo u obrambene svrhe i često je s tim bio povezan eh, cinizam, dakle lokalnih komentatora, dakle o činjenici da su i druge zemlje zaljeva i Saudijska Arabija trošile novac na obranu i to se uvijek učinilo dakle u velikoj mjeri, daleko više nego što se ulagalo u obrazovanje i zdravstvo i tu je situacija jasna. Imate njihovo dakle sudjelovanje u mirovnim misijama, vidjeli smo koja je bila njihova uloga u operaciji Pustinska oluja, dakle u odnosu na Kuvajt. Međutim, Jemen je nešto e, sasvim novo u modernoj povijesti e, Saudijske Arabije. Dakle, to je intervencija koju oni vode uz potporu zapadnih e, saveznika, prije svega SAD i Ujedinjene kraljevine. Istovremeno, Saudijska Arabija najjača e, dakle, stavka u jemenskom e, gospodarstvu, dakle govorimo o njihovom odnosu sa jemenskim lukama, dakle uvoz preko tih luka. To sada potiče razne dileme kod evropskih država, dakle u kontekstu u kojem one imaju ograničenu želju za intervencijom na Bliskom istoku ili čak u pružanju humanitarne, odnosno financijske pomoći. Vidimo da su on, oni s jedne strane žele da regionalne sile poput Saudijske Arabije riješe regionalne probleme i to sami, a istovremeno žele moći reći svoje mišljenje o načinu na koji se to radi, dok istovremeno imaju ne, nemaju velik utjecaj kada je riječ o slanju vlastitih postrojbi ili vlastitog novca u tu regiju. Rekla bih nešto o prirodi, dakle, odnosa eh, na području sigurnosti i obrane između europskih država, dakle i Saudijska Arabija je već sada se najvažniji odnos dakle, sa Ujedinjenom kraljevinom i Francuskom. Dakle, Ujedinjena kraljevina je 2015. potpisao dakle, dvije trećine svih vojnih sporazuma sa Saudijskom Arabijom u, smislu novčane vrijednosti, a istovremeno Europske države su izdale 882 dozvole za izvoz oružja Saudijskoj Arabiji, dakle u iznosu od 4 milijarde E, eura. To su dakle bile preuzete obaveze. Samo 11 dozvola je odbijeno. To uglavnom zbog razloga vezanih uz ljudska prava, dakle, ili mogućih rizika za utjecanje na druge sukobe. Zato što smo dobili dosta izvješća o tome da se oružje prodaje u zemljama zaljeva i da se to potom oružje pronašlo u Siriji. To proizlazi iz novinskih napisa. Europske zemlje koje imaju službene ugovore vezane uz područje obrane sa Saudijskom Arabijom imaju te sporazume koji se odnose na prodaju dakle oružja i na e, obučavanje dakle uglavnom je to dakle, korištenje opreme koju Saudijska Arabija kupuje od njih. Dakle, postoji političko razumijevanje i zajednički interes vezan uz ovu trgovinu, ali nema dakle razvijene vojne suradnje. Ovdje je već više e, opremanje vezano uz opremu koja se prodaje. Ujedinjena kraljevina ima najveći e, broj vojnog osoblja u toj zemlji. Dakle, govori o nekoliko stotina ljudi. Jednako se odnosi na civilno osoblje koje je uključeno u obučavanje, u javne nabave, u e, sustave komunikacija. Također vidimo porast e, suradnje između dakle, Francuske i Saudijske Arabije koja je također potpisala sporazum sa tom zemljom i vidjeli smo izjave po kojima je riječ o sudjelovanju dakle u javnim nabavama, prije svega vezanim uz eh, tamošnje suradnju u području dakle, Mornarice. Njemačka također predstavlja jedan od izvor e, oružja za Saudijsku Arabiju, dakle riječ je Saudijska Arabija treći najveći uvoznik njihovog e, oružja. To je izazvalo dosta kontroverzi u Njemačkoj U tome bili te ugovore trebalo revidirati zbog e, zabrinutosti vezani uz poštivanje ljudskih prava, a ishod dakle vezan uz te sporazume jest da njihov broj čak raste što predviđamo, dakle, jest da će doći do utjecaja ove situacije u Jemenu, u Jedinjenoj kraljevini, da će uskoro doći do sudske revizije tih ugovora, zato što jedna nevladina organizacija uh, je putila to pitanje uh, sudu, dakle vezano uz ove vojne sporazume i to znači da bi e, ovo moglo uskoro izaći dakle iz isključive ovlasti izvršne vlasti. Potom riječ dvije o budućoj perspektivi. Ono što je proizašlo iz gospodarskih e, reformi Saudijske Arabije, dakle vizija za 2030. jest želja te zemlje da se do 2030 i 30. da ova zemlja dakle značajno poveća vlastitu vojnu industriju. Ona trenutno proizvodi oko 2% vlastitog naoružanja. Njihova vizija za 2030. predviđa da će u 14 godina vlastita industrija dakle e, izrađivati 50% potrebnog naoružanja. Ukoliko bi se to dogodilo, to bi značilo značajna ulaganja te transfer tehnologija iz evropskih zemalja i SAD-a u tu e, zemlju, što je nešto poprilično upitno, dakle upitno je ostvarenje toga. Međutim, ovo je dalje jako zanimljivo, dakle vidjeti ove ambicije Saudijske Arabije. Tu vidimo želju, dakle da se kod kuće otvore radna mjesta, ali i te duboki osjećaj da e, ovisiti o, vanjskim čimbenicima kada je riječ o naružanju, da donose određene rizike. E, saudijska intervencija u Jemenu, je li to znak onoga što tek dolazi ili je riječ nekoj trenutnoj reakciji na, prethodni, na prethodno razdoblje o preznosti dakle, u vanjskoj politici i analize sugeriraju da je Jemen e, dakle prva etapa jedne nove doktrine te zemlje. Jemenska kampanja nije bila toliko uspješna da bismo to mogli tako time smatrali znakom promjena, iako su naši izvori ograničeni. Rat je u početku bio poprilično popularan u Saudijskoj Arabiji i predstavljen je kao rat koji je bio potreban da bi se zaštitila dakle tamošnja vlada od, od udara. Međutim, što su veći troškovi uz istovremen porast dakle štednje u Saudijskoj Arabiji slika se mijenja. Tamošnji dužnosnici više to ne predstavljaju kao njihovu želju za predvođenjem u sigurnosnim pitanjima u Bliskom istoku. Oni se okreću narativu da su bili prisiljeni ući u tu situaciju zato što evo, zapadni saveznici nisu u regiji pružali sigurnost e, e, koju smo od njih očekivali. I konačno, kada je riječ o budućim perspektivama, najveće razmum, razilaženja koje ćemo vidjeti je stvarno po pitanju Irana. Vidimo da države članice želi poboljšati svoje gospodarske odnose sa Iranom, dok Saudijska Arabija vidi tu zemlju kao glavnu regionalnu prijetnju, čak smatra tu državu odgovornom za pojavu Izisa. Dakle, sukob između Saudijaca i Irana, to je nešto što možemo produbiti u raspravi, će ostati dakle ograničen na ratove putem posrednika u regiji, vidjeli smo to u Siriji prije nego što to preraste dakle u e, otvoren sukob e, Saudijske Arabije i Irana. Međutim, moramo uzeti u obzir sve moguće scenarije kada budemo ocjenjivali buduće e, perspektive e, odnosa u obrambenom sektoru za Saudijskom Arabijom. Hvala lijepo. Wow, ladies, thank you Hvala na ovom sveobuhvatnom izlaganju. E, hvala objema gošćama ovdje u prostoriji nema puno zastupnika zbog raznih razloga, ipak e, ovo je vrlo zanimljiva rasprava. E, gospodin gospodin Jure ima riječ. Gospođa Valero, ispričavam se. Hvala. Hvala na svemu što ste nam rekle ovdje, bilo je vrlo zanimljivo. Ja puno radim na izvozu oružja, ja sam iz Švedske gdje smo imali veliki škandal kad su ljudi shvatili da pokušavamo pomoći Saudi Arabiji da izgradi industriju oružja, a sve je bilo rađeno u tajnosti. Mi smo smatrali da se to protivi švedskom zakonu, a onda smo shvatili da postoji memorandum o razumijevanje sa Saudi Arabijom. Prošle godine nismo obnovili taj memorandum, tako da on više e, nije aktualan. Odnosi sa Saudi Arabijom još uvijek postoji koji nisu vezani uz obranu. Jedan od glavnih razloga zašto su se ljudi tako uzrujali je situacija s ljudskim pravima, a i ovo što se sad događa s Jemenom. No osobito je riječ o ženskim pravima. mi imamo tekstove o ljudskim pravima, ali ženska prava nisu tako e, snažno e, zastupljena, pa to možemo koristiti da obustavimo izvoz u Saudi Arabiju. Dakle, imamo e, izvoz oružja, imamo blogera Bahavija koji je dobio nagradu Saharov, imamo rat u Jemenu, mi smo željeli i embargo na izvoz oružja u Saudi Arabiju zbog Jemena. Dakle, puno toga se događa. Pitam se koliko e, to ima utjecaja na Saudice. Oni će sad imati općinske izbore u kojima mogu sudjelovati žene. Je li to zbog pritiska koji dolazi od europskih partnera? Nadam se da je to imalo utjecaja, ali želim da mi kažete da li ono što mi ovdje radimo utječe na situaciju u Saudi Arabiju i šta se tamo događa u civilnom društvu da bi došlo do tih promjena. Ja bih također željela postaviti pitanja gospođo Valero, dopustite mi jedan komentar. Ova radionica je pripremljena kako bi se detaljnije govorilo o obrani i sigurnosti i suradnji na tom području. Svakako postoje neki aspekti embarga na oružje, mi se svakako nalazimo u vrlo osjetljivoj situaciji, ali ova radionica se održava odvojeno u sedeu a, dakle ne smijemo ulaziti previše u područje rada drugih odbora trebamo izbjegavati neke aspekte i pitanja više bih voljela da se usredotočimo na sigurnost E, prezentacije su bile jako dobre jer e, postoje brojni prioriteti na području sigurnosti i obrane o kojima trebamo razgovarati. Ja bih željela pitati obje gošće da nešto više kažu o napetostima između šijita i sunita u toj regiji. Koliko su te mjere po vašem mišljenju, odnosno te napetosti po vašem mišljenju važne obzirom na sukobe u Siriji, Libanonu, Iraku i Jemenu donekle? Mi znamo ko su glavni igrači i koje glavne sile podržavaju jednu i drugu skupinu, ali uz malo povijest pozadine, ja bih rado nešto čula o dinamici tih odnosa. Gospodin Lopez, izvolite. Hvala. Prvo bih nešto rekao, a zatim bih postavio pitanje. Ispričavam se što sam kasnio, pa nisam čuo sve, možda ste o tome govorili. Ali ovaj panel govori o Saudi Arabiji, ali ne možemo o tome govoriti, a da ne spominjemo Iran. Nadam se da smo jednako tako transparentni s Iranom kao što bismo trebali biti sa Saudi Arabijom. Na europskoj ljevici postoji tendencija da se mekše odnose prema Iranu. Ne znam zašto, zato što su okončali monarhiju ili ne znam zašto, ali Europa će možda u budućnosti morati odigrati neku ulogu i treba imati hrabrosti to učiniti. U e, regiji sada ima niz aktora, nisu samo Saudi Arabija i Iran, već e, u Siriji, na primjer, vidimo da se Rusija uplela. Dakle, Egipat je strateški odnosi Saudi Arabije i Egipta su također od strateške važnosti. Što mislite da će se dogoditi ako se Rusija približi Egiptu? I kako će to utjecati na odnose između Egipta i Saudi Arabije? Da, svakako se spominjalo u ranijem izlaganju, ali mislim da vrijedi o tome reći nešto više Dakle, dame imate riječ, prvo gospođa Levalois, a onda gospođa Kinimont. Hvala vam na ovim pitanjima, pokušat ću odgovoriti na njih. Počet ću sa zadnjim pitanjem, zato što je došlo do značajnog približavanja između Rusije i Egipta. Možemo vidjeti da Vladimir Putin e, želi doista um, utjecaj u Egiptu i očito je da Egipat želi obnoviti te odnose koji, post, koji su postojali u prošlosti između te dvije zemlje koji su zamijenjeni poslije odnosom s Washingtonom, ali danas je situacija takva da Rusija želi na neki način učvrstiti svoj e, status u cijeloj e, regiji. To vidimo da se i događa, e, da to ima da se to događa i u Saudijskoj Arabiji. Osnažuju se odnosi i između Rijada i Moskve i između e, Kajra i Moskve. I to je nešto što treba uzeti u obzir prilikom analize stanja u regiji i kada govorimo o sigurnosti i obrani. Jer e, Rusija igra važnu ulogu ne samo u Siriji gdje je doista snažno angažirana, već i izvan Sirije jer očito je da želi osnažiti svoju prisutnost i želi biti e, jedan od e, važnih opskrbljivača e, oružjem u regiji. Ja sam bila šokirana kada sam vidjela da je to slučaj i sa Saudijskom Arabijom i to je nešto što je doista jako važno i u svakom slučaju mi europljani to trebamo uzeti u obzir kada govorimo o našem pristupu regiji i kad govorimo o pristupu sigurnosti u regiji i e, trebamo u tom smislu gledati i koja je uloga nas europljana znači da se ova regija na neki način e, nalazi donekle u području e, sukoba Amerike i Rusije i postoji je razlika između SAD-a i Rusije u tom smislu. Rusija je odlučna pronaći ponovno svoje mjesto tamo, želi dati sredstva da bi ostvarila svoje ciljeve, a s druge strane SAD, imamo SAD, možda će se njihova retorika promijeniti e, uskoro nakon izbora, a SAD dakle se ne želi e, direktno uključiti i želi na neki način, odnosno dopušta Rusiji da relativno lako zauzme svoje mjesto, mjesto a e, oni bi mogli biti e, pravi partner koji se postavlja zemljama koji se postavljaju e, pitanja o ulozi i partnerstvu s Amerikom. Osim toga, ono što mislim da se pokazalo dosta zanimljivo zadnjih godina je to da vidimo osim Rusije koja se vraća u igru, ali ono što se isto tako može primijetiti e, je da su regionalne sile puno prisutnije e, u e, regiji. Dakle, prije su uglavnom tu bili SAD i europski saveznici, oni su vodili igru u regiji. Danas regionalne sile žele igrati važnu ulogu, vratiti svoju poziciju u regiji, naravno uz e, pomoć međunarodnih saveznika. To se vidi i u kontekstu rata u Siriji, ali u svakom slučaju dolazi do e, strateških promjena u regiji, a ona proizlazi iz e, namjere regionalnih sila da igraju važnu ulogu u regiji naravno zajedno sa svojim e, partnerima. I mislim da je to promjena koju trebamo uzeti u obzir u analizama kako bismo vidjeli koje je naše mjesto s obzirom na te promjene okolnosti. Dakle, s obzirom na činjenicu e, da postoje regionalne sile koje počinju djelovati autonomnije i e, koje brane svoje interese tamo, a a ne provode samo politiku svojih Um, na neki način sponzora sa zapada, bilo iz Europe, bilo SAD-a. Kad je riječ o odnosu sunita i šita, o tome se doista puno govori u medijima i stalno se stavlja naglasak na vjersku dimenziju. Ja spadam među one koji drže da govoriti o e, religiji je važno, to je dio analize. Međutim, mislim da se prije svega radi Eh, o političkim i geopolitičkim problemima koji se na neki način zamataju u religijsko ruho. I mislim da ne bismo trebali analizirati regiju eh, gledajući sve iz perspektive tenzije između sunita i šiita. Oni se ne sukobljavaju samo oko vjerskih pitanja, već prije svega eh, se radi o sukobu koji proizlazi iz političkih i geopolitičkih pitanja. I mislim da ne smijemo E, griješiti gledajući e, ta pitanja samo iz te perspektive. Ja ne želim reći da vjerska pitanja nisu važna, to bi bilo glupo reći, ali mislim da se ne trebamo ograničavati na to da kažemo evo e, suniti, saudici su suiti i oni se bore protiv šita i obratno. Radi se o E, prije svega o pitanju regionalnih e, rivala. Saudici žele isto tako zadržati e, svoj legitimitet. Tu postoji i stvarna vjerska dimenzija, ali mislim da se prije svega radi o političkim pitanjima i ne smijemo, ja mislim, griješiti dajući previše važnosti tome. I mislim da E, treba naći prave odgovore na ova pitanja uzimajući u obzir i druge dimenzije. Dakle, možete mi reći da je u Siriji e, pravi e, sukob između sunita i šita, ali s druge strane radi se o dijelu stanovništva koji se bori protiv autoritarnog režima i tu se uopće ne radi o sukobu između sunita i šita i hala, E, halalita i mislim da e, se ne smije sve svoditi na vjerske e, aspekte. Postoji ta dimenzija, ali mislim da treba biti vrlo razborit u tom smislu i da ne treba se zavaravati da je, to, da je ta dimenzija toliko važna. Zadnje pitanje koje se odnosi na žene. Bila sam prije nekoliko, prije nekoliko mjeseci u Saudijskoj Arabiji i vidjela sam da je došlo do važne promjene i vidim da žene igraju vrlo važnu ulogu Postoji naravno taj vrlo obrazovani e, sloj e, saudijskog društva, dakle radi se o najvišoj razini saudijskog društva kojem pripadaju te žene i one žele promjene i one u tome uspijevaju. Za sada se radi o tom najvišem sloju društva, radi se o obrazovanim ženama koje su aktivne i koje e, pokušavaju pokrenuti promjene iznutra. Istovremeno treba reći da vanjski pritik koji je dosta diskretan, u protivnom e, bi e, to na neki način e, protreslo saudijsku kraljevsku obitelj, ali u svakom slučaju razgovara se s odgovornim osobama odnosno s dužnosnicima iz saudijske kraljevske obitelji kako bi se izvršio taj pritisak, ali se sve radi vrlo diskretno. Taj pritisak je e, vrlo važan, ali e, treba biti jako oprezan u tome kako ne bi zapravo se postigao suprotan e, učinak. I treba se sve napraviti tako da nemaju osjećaj da pritisak dolazi izvana. Dakle, radi se o pregovorima, odnosno pritisku koji treba biti razborit da bi bio učinkovit, a i mislim da bi to moglo s vremenom dovesti do promjena. Hvala, gospođa Kinimont. Hvala. Ja ću se vratiti na ovo pitanje vanjskog pritiska i ljudskih prava, e, kako se ono odnosi na izvoz oružja. Doista je teško ocijeniti kada je neki događaj rezultat vanjskog pritiska. Obično kada je pritisak e, E, koji se odnosi na ljudska prava učinkovit, on je učinkovit samo onda ako postoji i e, domaća grupacija koja se bori za isti cilj. Ali za neke države koje su vrlo bliske sa Saudi Arabijom u Europi, one iznose argument da kada snabdjevaju Saudi oružjem, onda imaju i veći utjecaj na Saudi Arabiju. Naravno, to nije razlog zašto oni prodaju oružje, ali e, država koja prodaje oružje može zahtijevati i bolji nadzor e, e, kad je riječ o međunarodnom humanitarnom pravu može zahtijevati da se uspostave sustavi koji će istraživati e, pritužbe odnosno e, dojave o zloporabama u saudijskom establishmentu recimo postoji mišljenje da su e, E, ubijeni civili jednostavno strateška e, pojava, to je e, nešto što se događa u svim sukobima. No, naprotiv toga možda Saudi Arabija te E, ta ograničanja doživljava kao nepotrebna i kao licemjerna. U Saudi Arabiji se često smatra e, da ih se optužuje za kršenja ljudskih prava više nego što se to čini e, prema SAD-u ili Izraelu, a u državama koje snabdjevaju oružje postoji rizik da ne daju samo oružje već i pomoć sa sustavima e, a time se uvlače u sukob e, na primjer ujedinjena kraljevina je se često u Jemenu doživljava kao strana u sukobu, a ne kao posrednik ili promatrač. Kad je riječ o napetostima između sunita i šita, ja se slažem sa njes. Prave napetosti su geopolitičke. Već 14 godina postoje te vjerske razlike, a uglavnom većinu tog vremena se ljudi nisu zbog toga e, sukobljavali. E, većina e, stanovništva je mlada i cijelo vrijeme e, dok je cijelo vrijeme e, promatra, gleda vijesti e, gdje se govori o sektaškim sukobima. Dakle, ta generacija ima puno veću percepciju da su sekte doista važne. One to doživljavaju puno intenzivnije od svojih roditelja no e, taj sukob je sukob koji proizlazi iz geopolitike, a Zapad je tome pridonio. I na kraju zanimljivo pitanje o Rusiji i Egiptu. Već smo vidjeli početak e, tog procesa. Egipat uglavnom koristi Rusiju da pošalje poruku SAD-u da ima alternative. Egipat se približava i Kini, ne za sigurnost, već za ulaganja. Prema tome, kad bi Egipat doista prekinuo s SAD-om, e, da li bi se približio Kini i Rusiji? no odnos Egipta s Rusijom negativno utječe na odnose Egipta i Saudije Arabije e, što je dijelom dovelo i do manje e, financijske pomoći Saudije Arabije Egiptu premda je to i zbog toga što Saudi ima manje novaca. Međutim, e, sile kao što su Rusija i Kina će igrati sve veću ulogu i regionalne e, igrače će pokušati iskoristiti koristiti to, ali ne žele biti na jednoj strani hladnog rata kao nekada, već će te sile koristiti jedne protiv drugih. Hvala na ovoj zanimljivoj razmjeni mišljenja. Mislim da se niko više nije javio za riječ. Pa ćemo zaključiti ovu točku dnevnog reda. Vrlo je zanimljivo dobiti ovakav pregled jedne regije gdje se događaju velike promjene u odnosima moći i gdje su za nas jako e, važne teme oko kojih su zabrinuti sudionici tih događaja. Ja bih željela znati da li ima znakova onoga što vidimo u Europi, to jest da različite čite radikalne organizacije i države poput Rusije e, e, sudjeluju u toj regiji u internetskom ratu, u medijskom ratu. Možete li nešto o tome reći i da li su u tim komunikacijama vidljivi i novi igrači poput Rusije. Da. Komunikacija naravno igra jako važnu ulogu. Samo e, jedan znak koji mi se čini E, da to potkrepljuje. Svi međunarodni mediji e, e, isto tako imaju i televizije, odnosno prenošenje na arapskom jeziku i radi se i o američkim i ruskim i kineskim postajama, tako da se radi isto tako o pravom komunikacijskom ratu velikih e, sila, regionalnih i svjesnih e, e, i svjetskih. I Rusija je isto tako jako aktivna u tom smislu u kontekstu različitih sukoba, tako da se radi o vrlo snažnom ratu u kojem sudjeluju svi ti akteri. Kao što sam već rekla, uloga regionalnih sila je takva da su svi investirali u tu, u to područje kako bi imali određeni utjecaj, kako bi mogli e, prenositi svoje ideje i kako bi se e, stvorila percepcija koju žele s obzirom na turbulentnost ovog razdoblja. I isto tako mislim da je jako bitno to pitanje savezništva za percepciju sigurnosti i obrane i koriste se različita sredstva, svi ti akteri koriste kako bi e, prenijeli e, poruku da se događaju ove promjene i kako bi se one dalje trebali razvijati. Mislim da je to veliki čimbenik u regiji. Rusija pokušava razraditi protuimperijalistički narativ, E, glede Sirije kaže pa evo SAD želi preuzeti e, Bliski istok iako su tamo ruski avioni. Iran i Saudi Arabija same puno ulažu u propagandu, u satelitske televizijske stanice, ratuju u medijima, međusobno e, i sektaštvo postaje oružje u tom informacijskom ratu što je vrlo opasno. Vratit ću se na ono pitanje o Iranu, čini se da ovdje postoji veliki jaz između diskursa u Europi i stvarnosti. Sada se dosta toplo govori o Iranu, dosta srdačno, ali daleko od toga da su odnosi srdačni, čak i na gospodarskoj strani. Iran nema pravu obrambenu suradnju, no unatoč tome u Saudi Arabiji se krivo doživljava da se Iranu sve oprašta, što nije tako. Evropljani pokušavaju izvršiti pritisak na Saudi Arabiju kada je riječ o, na primjer o međunarodnom humanitarnom pravu u ratovanju, no treba to smjestiti u kontekst i pojasniti da Saudi Arabija nije podložna drugom standardu od ostalih država. Ja bih Ne bih željela da ovaj, ova radionica bude jednostrana. Mi ćemo naravno razmatrati globalnu sigurnost, ocjenjivati politike Irana i ispunjenje sporazuma. Mi samo želimo jedan detaljan pregled globalnih prijetnji u regiji i na Bliskom istoku i na istoku u cjelini, a radimo po temama, dakle svaku temu posebno. Vrlo sam zadovoljna ishodom ovog, ove radionice Zahvaljujem e, našim gošćama na vrlo detaljnom izlaganju koje je vrlo objektivno o sukobima i o situaciji u regiji. Puno hvala. Hvala. Please stay, we Molim vas ostanite, imamo još jednu točku dnevnog reda.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

Ladies and gentlemen, please be seated. We restart. Dame i gospodo, nastavljamo odmah s radom. Ovo je zadnja točka dnevnog reda. Danas, za današnji sastanak e, tema je iznimno zanimljiva, iako morate znati da postoje određena ograničenja. Ovo, ovaj sastanak je javne prirode i vjerojatno imamo niz rasprava o ovoj temi. Tema današnje panel rasprave su KBRNE, to su nekonvencionalni rizici i prijetnje sigurnosti i sigurnosti Europske unije. E, htjela bih predstaviti naše uvažene paneliste. Prvi je gospodin Bruno Dupre iz Europske službe za vanjsko djelovanje. Njegovo područje je, su, je politika borbe protiv terorizma i i svemirska politika, a tu je i predstavnik komisije, glavna uprava HOME. Mo, čast mi je predstaviti eh, Jorge Manuel Benta Silvu koji predstavlja komisiju. Prvo ćemo započeti s prezentacijom gospodina Duprea u ime Europske službe za vanjsko djelovanje. On će govoriti o KBRNE-u, a nakon toga ćemo čuti gospodina Silu. Izvolite, gospodo. Gospođo predsjedavajuća, uvaženi zastupnici, dragi kolege, dopustite mi da na početku zahvalim ovom odboru i vama, gospođo predsjedavajuća, što ste dali Europskoj službi za vanjsko djelovanje prigodu, priliku da nešto kaže o kemijskom, biološkom, radiološkom, nuklearnom izazovu sigurnosti za Europsku uniju. Prvo ću vam reći koji su to rizici. Nakon toga ću govoriti o tome u kojoj mjeri međunarodna zajednica pripremljena, odnosno spremna suočiti se s time e, i reagirati e, u kontekstu ovih osjetljivih prijednji. Prvo, Europska unija je vrlo zabrinuta zbog četiri velika sigurnosna izazova koji dovode do velike vjerojatnosti korištenja kemijskih, bioloških i radioloških materijala, klimatske promjene, terorizam, zatim energetska sigurnost i um, uznapredovala biotehnologija. Svaka od ovih tema obuhvaća jasne prijednje i rizike ali kada se kombiniraju, ti sigurnosni čimbenici mogu imati užasne učinke. Zamislimo primjerice bio teroristički napad, napad u regiji e, koja je pogođena e, klimatskim promjenama i gdje e, su loši uvjeti života. Nitko ne može predvidjeti koliko bi bio, bio doseg i posljedica takvog dijela takvog akta. I to može pogoditi jednu zemlju ili regiju. Drugo, koliko je međunarodna zajednica pripremljena za tako nešto? Način na koji se međunarodna zajednica nosila s e, ebolom, Fukushimom, ili korištenjem e, kemijskog oružja u Libiji i Siriji pokazala je da nijedna e, nacija nije danas potpuno spremna učinkovito odgovoriti na prijetnju te vrste. Kad pogledamo ovakve krize, možemo izvući četiri pouke. Prvo, stanovništvo često nije dovoljno informirano o ovakvim rizicima i hitnim postupcima u slučaju krize. Drugo, ne postoji dovoljna zaštita za ovakve rizike. Prije svega kada se radi o kemijskim biološkim prijetnjama. Treće, oni koji e, prvi reagiraju u takvim situacijama te policijske snage često nisu prošle potrebnu obuku, niti postoji potrebna koordinacija za u slučaju krize. I na posljedku, ono što je jako važno je e, to da se može i treba poboljšati politička osviještenost. Ove četiri pouke ne bi trebale biti iznenađenje. Ovakvi zaključci o KBRN-u vrlo često se smatraju nečim što se dosta, eh, za što je vjerojatnost eh, mala, a posljedice daleko sežne. Kad je riječ o pripremi, Europska unija je odlučila preuzeti odgovornost i to na dva, dvije razine. Prvo, na strateškoj razini. KBRNE i oružje za masovno e, oružje, naoružanje je nešto što je dugoročno prioritet europske politike. Europska komisija priprema priopćenje o KBRN-u koje će biti usvojeno do kraja ove godine. Možda će Jorge o tome nešto više reći. Nakon toga će uslijediti akcijski e, planovi vezani uz otkrivanje i E, odgovor. Isto tako, 2016. godine e, je u Varševi usvojena e, izjava o otpornosti gdje se posebno cilja na prijetnju koju predstavlja KBRNE. I to je važan strateški dio europskog odgovora. Na operativnoj razini Europska unija će potrošiti 500 milijuna eura od 2010. do 2020. godine na razvoj kulture sigurnosti u pogledu KBRN-a unutar i izvan Europe. Europska služba za vanjske, vanjsko djelovanje je kreirala e, koncept uz pomoć e, centara izvrsnosti koji se odnosi na vanjske aspekte ove prijetnje. Uključeno je 50 zemalja u 8 regija, a mnoge od njih su u bliskom susjedstvu. 20 akcijskih planova za KBRN su već usvojeni. Sutra ćemo proširiti tu inicijativu i dalje i to tako što ćemo pokušati doći do zemalja poput Irana, Pakistana, Egipta i Izraela koje su pokazale interes za ovu inicijativu. Samo među, putem međunarodne suradnje možemo doći do rješenja vezana uz e, zaštitu civila. I, e, a to je nešto što zahtjeva međunarodnu solidarnost i ne poznaje granice. Kad je riječ o međunarodnom partnerstvu, htio bih mm, reći da javno-privatna partnerstva će biti nužna u godinama pred nama. Potrebno je poboljšati koordinaciju između javnog i privatnog sektora, prije svega u području istraživanja e, KBRN-a. treba e, poticati e, kemijsku i farmaceutsku industriju da više surađuju s mrežama centara za izvrsnost. Naš regionalni pristup je nešto što je Vijeće sigurnosti UN-a, NATO, G7 te SAD, oni su to prepoznali i pozdravili. Rečeno je da europski pristup dobar i e, da on osnažuje našu prvu liniju e, obrane u inozemstvu. E, nedavno sam se vratio iz e, Njurka gdje naši prijatelji e, pripremaju za iduću godinu rezoluciju o KBRN-u. Ne samo da se poveća politička osvištenost, već i zato da se europska metoda predloži i za suočavanje sa hibridnim prijetnjama i kibernetičkim prijetnjama. Europska unija treba sada osnažiti koordinaciju s komisijom, prije svega s glavnom upravom e, Home i EFKO e, i kako bi te politike se međusobno nadopunjavale e, i kako bismo bili više kako bismo bili otporniji s obzirom da se radi o prijetnji koja neće samo tako otići. Hvala, gospodin Bento Silva iz glavne uprave Home. Hvala gospođo predsjedavajuća, hvala isto tako svima vama što ste nas pozvali. Hvala i gospodinu Dupreu na vrlo sveobuhvatnoj e, prezentaciji s kojom se u potpunosti slažem. Mislim da e, smo i mi usmjerili pozornost, dakle mi u glavnoj upravi Home, na na e, namjere e, realizacije prijetnje putem e, KBRN-a. I isto tako mi kao komisija želimo se suočiti sa svim opasnostima, svim rizicima i doista smo predani u postizanju visoke razine pripravnosti za slučaj KBRN E, prijetnje. Naravno, posvećeni smo i otkrivanju takvih prijetnji, o tome je govorio gospodin e, Dupre. Kad je riječ o rizicima, i mi smo zabrinuti. Prije svega kad govorimo o rizicima vezanima uz terorističke prijetnje, vrlo pomno pratimo ocjene naših e, kolega u Sijaku, Incernu, među u, od strane međunarodnih organizacija, tu su i formalne izjave NATO-a, SAD-a i drugih trećih zemalja, tu su i izjave naših država članica i svi se zapravo e, slažu, ne želim govoriti neke povjerljive informacije i detalje, ali u svakom slučaju sve pokazuje da e, postoji povećana namjera nekih terorističkih skupina da razmotre uporabu e, KBRN-a odnosno takvih e, e, materijala ali isto tako e, smo primijetili i pojačavanje kapaciteta. Komisija nema nadležnost u ocjeni razine prijetnje, ali naravno čuli smo i pokazali interes, te smo reagirali na indikacije da Daesh ima sposobnost proizvesti određene agense botulin e, i neke druge e, materijale. To je potvrdio i NATO. I mi pratimo e, takve informacije stalno. Istovremeno bih vam htio dati određeni povijesni pogled na tu temu. Iz perspektive, perspektive unutarnje E, politike. E, treba reći da naša politika vezana uz KBRN e, ima, prošla je nekoliko faza. Nakon 2005. godine kada su bili napadi u Madridu i Londonu, vrlo smo spremno otvorili tu temu. Prvi dokumenti su pripremljeni od strane komisije 2015. godine. Skupina stručnjaka je definirana za svaku skupinu e, oružja, kemijsko, biološko, radiološko i nuklearno oružje. U različitom svojstvu imao sam priliku 2007. E, godine predsjedavati e, radnim skupinama koje su se bavile ovim temama. I mislim da Europska unija može biti pa mogli bismo reći ponosna, ali može biti i samouvjerena zbog toga što se dosta rano uključila u, eh, u tome. To vrijedi za Europski parlament. U Europskom parlamentu o tome se počelo razgovarati već prije deset godina. Prvo razdoblje eh, karakterizira pokušaj sveobuhvatnog pristupa. Dakle, prvi dokumenti koji su sastavljeni su bili sastavljeni na, s, s ciljem dopiranja e, do e, znanstvene zajednice, do industrije, do policijskih snaga. Nismo htjeli počiniti grešku da ne zamislimo sve moguće scenarije. I zapravo ono što je bio razlog za zabrinutost je bila upravo ta sveobuhvatnost u pristupu i to je dovelo do uspostave akcijskih planova, a ti akcijski planovi za KBRN sa 124 prioriteta. Pa budimo mhm. realni, ako imate 124 prioriteta, može, vam, može vas se optužiti da zapravo nemate niti jedan, ali željeli smo biti e, temeljiti i to je odluka koju smo donijeli i s time su se slažele i druge države i, države članice, jer nismo htjeli da e, imamo preuzak e, ograničeni pristup taj akcijski plan je primijenjen u praksi. 66 horizontalnih aktivnosti je uspješno provedeno. Napravili smo stvari poput e, leksikona KBRN-a koji je preveden na sve jezike. E, tu su i aplikacije koje se mogu koristiti na mobilnim telefonima i tako dalje. Neću vam govoriti o svim tim detaljima. Komisija je napravila e, već drugo izvješće o provedbi akcijskog plana za KBRN, e, a to je nešto što će biti e, poslano institucijama, drugim institucijama zajedno s priopćenjem, odnosno komunikacijom koju je spomenuo kolega. I, mislim da ćete time dobiti dosta detaljne informacije o stanju provedbe akcijskog plana, ali u ovom trenutku bih, bih htio reći da smo doista zadovoljni E, zato što su ključne stvari provedene. Sljedeće razdoblje započelo je prije otprilike tri godine i to je povezano s e, obnovljenim interesom europskih institucija, uključujući Europski parlament, e, za KBRN, a to koincidira s uporabom kemijskog oružja u Siriji. To je na neki način privuklo pažnju e, političara za scenarije vezane uz terorističke akte. Dakle, način napada i želja turi terorista da e, dobije informacije o takvoj vrsti oružja. Dakle, u vijeću je iskazan interes i već 2012. godine vijeće je iznijelo e, zaključke vezane uz ovu temu. Dakle, razdoblje od 2014. godine pa do danas karakterizira e, ponovni interes država članica, parlamenta i komisije za to područje i djelovali smo u pet smjerova. S jedne strane tražili smo naše kolege u ETCT, u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, u analitičkim centrima koji e, analiziraju prijetnje. Tražili smo da povećaju e, i učestalost i e, dubinu analize. Dakle, kolege su doista pomno pratile i analizirale terorističke prijetnje. Isto tako smo htjeli potaknuti interes i isto tako aktivnost u praćenje, ali isto tako i uzroke krijumčarenja kemijskih agensa u Europu. Balkanska ruta a i, i druge rute o kojem možda o tome ne bih e, trebao govoriti zato što tu već ulazimo u sferu povjerljivih informacija. Dakle, postoji te tranzitne e, regije koje smo promatrali. Treći aspekt odnosio se na oživljavanje aktivnosti različitih radnih skupina i interno, a naši kolege koji se bave vanjskim djelovanjem su isto tako bile vrlo aktivne u suradnji s e, centrima izvrsnosti. I to e, pogotovo mislim na europsko susjedstvo. U svakom slučaju e, ponovno je oživljen rad različitih radnih skupina koje se bave ovom temom, zato što smo htjeli kratkoročno prikupiti njihova stručna znanja kako bismo bili spremni reagirati brzo. I četvrto, e, zajedno s kolegama iz EKOA, iz država članicama, smo 2014. godine organizirali vježbu Arete. Bilo je e, oko 600 e, sudionika i 7 država članica. To je prva vježba na razini Europske unije, možda i globalno, koja je okupila specijalne posebne snage, a isto tako i civilnu zaštitu pitanje kontaminacije, medicinski moduli, ali i snajperi, svi su oni bili uključeni da bi se vidjelo kako intervenirati u slučaju vrlo kompleksnog scenarija, u slučaju kemijskog oružja, u slučaju uzimanja taoca, i tako dalje. I kako u stvarnom vremenu identificirati e, substance, e, kako pripremiti intervencijske snage, e, taoce i tako dalje. Vježba je provedena u ovdje u Belgiji. Cilj je bio da se okupe svi oni koji bi bili potrebni u takvoj situaciji i da oni vrlo opipljivo osjete da je potrebno povećati osvještenost ne samo njih, već i naših e, političara e, za takvu vrstu tema. U svakom slučaju puno smo toga napravili imamo više manje alate e, koji su potrebni da odgovorimo na takvu situaciju na europskoj razini. Dakle, nije da zanemarujemo tu temu. Nismo samozadovoljni. samo Mislim da postoje razlozi da budemo zadovoljni sami sobom, zato što je puno toga napravljeno, ali isto tako još puno toga treba napraviti. I to je poruka koju smo htjeli prenijeti. I e, još je tu bio i peti element, a to je da smo pokušali prikupiti činjenice. Kakvo je sadašnje stanje, e, koji su uspješni elementi u provedbi akcijskog plana, što sada treba napraviti odmah prije nego što e, se provede E, analiza politike i dođe do e, možda preusmjeravanja i e, možda postoje, htjeli smo vidjeti, postoje možda određena područja gdje nismo dovoljno napravili. mislim da je priopćenje, odnosno komunikacija, nešto što ste vi naravno primili i siguran sam da ste vi to proučili. Tako da smo odmah e, proveli određene aktivnosti koje su nam se činile hitnima, te smo najavili da ćemo napraviti temeljnu procjenu na terenu, te da ćemo napraviti dokument o strateškoj prognozi za nadolazeće razdoblje. Kao što je Bruno rekao, radi, radimo na tom dokumentu. Srećom, kao što znate, nedavno su događanja E, utjecala na pripremu ovog e, ovog priopćenja, odnosno komunikacije. Evo završit ću za minutu ili dvije. Mislim da je ovo doista jako kompleksno. E, to je nešto što se u komisiji odnosi i na glavne uprave Sante, Enea, na zajednički istraživački centar, na DEVKO, na nas. Naravno, tu je i Europska služba za vanjsko djelovanje, ali tu je Europski parlament i ne, to ne samo, e, nije bitna samo njegova zakonodavna uloga, tu je i tajništvo parlamenta, tu je i izvješće iz siječnja koje je ažurirano u svibnju. Mi smo dali aktivni doprinos tom izvješću, imao sam zadovoljstvo e, susresti se s nekim parlamentarcima i, imali smo neformalne e, razgovore s njima. Tako da parlament isto tako E, igra e, važniju ulogu, nije samo e, primatelj analiza i ima proaktivnu ulogu u privlačenju pažnje na ovo područje, te sudjeluje u prikupljanju ideja o tome što treba učiniti i mi to pomno pratimo i mi u komisiji dakle imamo povjerenika e, Juliana Kinga koji je e, zadužen za sigurnost Unije. Imamo radnu skupinu koja okuplja 23 glavna direktora i e, Europsku službu za vanjsko djelovanje. Dakle, znamo koji su to elementi koje treba okupiti. Što je bitno za situacije i za teme koje su kompleksne poput ove, treba iskoristiti sve što imamo i i, temeljiti naše djelovanje na političkoj volji svih aktera i svih institucija. Dakle, e, možda će priopćenje koje planiramo izdati u e, prosincu, možda će ipak biti objavljeno kasnije, možda u siječnju, odnosno veljači. Ne kažem da neće biti u prosincu, ali samo želim reći da su svi doista e, dali punu e, pažnju, odnosno posvetili se e, tome, što nije bio slučaj možda prije. I stoga sam uvjeren da će za nekoliko mjeseci ćemo biti e, u prilici vratiti se u Europski parlament, u ovaj odbor i u druge, dakle, odbor Libe primjerice, i da ćemo biti u stanju e, predstaviti glavne ideje tog dokumenta. Gospođo Fortiga, hvala vam još jednom na pozivu. Uh, hvala vam. Nadamo se nastavku dakle rada vezano uz ove dokumente, dakle njihovu reviziju. I evo, rado bih da se e, zastupnici uključe u raspravu. Evo izvolite, kolega Galer. Hvala lijepo na ovom zanimljivom pregledu, dakle vezano uz vaše aktivnosti, aktivnosti vaših odjela, kao što ste i sami rekli time smo se bavili i prije u parlamentu. Tu imam izvješće iz 2010. koje je izradila Ana Gomeš. Dakle, čitav niz zahtjeva, pitanja koje smo tada postavili. Evo, samo nekoliko od e, njih, dakle, suradnja, sustav mreža, dakle monitoring za certifikaciju KBRN-ova, dakle tehnologije koje, se, koje valja razviti potom podjela, dakle najbolje prakse, dakle vezano i uz civilni sektor i uz vojni sektor, potom insistiranje na privedbi dakle, sigurnosnih smjernica, dakle podjela baza podataka te osjetljivih podataka iz istraživanja i tako dalje. Dakle, kada pogledamo ovu listu zahtjeva iz 2010. podosta toga smo već proveli, međutim, vi ste se tu pozvali na institut A što je sa e, suradnjom među zemljama članicama? Vidite li tu mogućnost poboljšanja? Dakle, možda bi bilo dobro imenovati te neke države članice koje ne ispunjavaju obaveze. Dakle, kakva je situacija sa e, komunikacijom na nacionalnoj razini i na evropskoj razini? Hvala lijepo. Zastupnik Kan, izvolite. Hvala lijepo. Hvala lijepo na informacijama. Kada ste govorili o Izisu, o njihovim kemijskim dakle, kapacitetima, htio bih jedno pojašnjenje. Mogu li oni proizvoditi to naoružanja ili imaju e, neke zalihe iz skladišta iz Iraka ili Sirije, to bih e, htio saznati. Nadalje, vidimo da se vrši pritisak na Daesh, odnosno ISIS iz svih pravaca, koji su tu rizici povezani sa e, kemijskim naoružanjem. Nisam sigurna, želi li i zastupnik Schaffhauser postaviti pitanje? Dobro, hvala vam. Dakle, evo ja bih eh, htjela postaviti jedno pitanje. Dakle, što je sa planovima za izjavu, dakle zajedničku izjavu NATO-a i Evropske unije. Dakle, možete li nam nešto reći o planovima s tim u vezi Dakle, će to još dodatno poboljšati suradnju. Izvolite. Evo jedan mali dodatak. Biste li se usudili reći, dakle, u odnosu na situaciju prije deset godina, jesu li danas naši sugrađani sigurniji u odnosu na sve mjere koje su do sada poduzete? Gospodo, izvolite, imate riječ? Right. Member states involvement. Dakle, uključenje država članica, mi smo govorili o vanjskom aspektu, dakle, 80% sredstava, imamo za centre izvrsnosti, taj novac se vraća dakle državama članicama jer je riječ o njihovoj ekspertizi. Zato smo stvorili e, konzorcije, dakle, koji sudjeluju države članice i nekad e, nevladine organizacije koje posjeduju odgovarajuća znanja. To je jako osjetljivo područje, te pokušavamo proširiti, dakle, područje djelovanja uključenih država članica. Na početku inicijative 2012. tu je bilo uključeno 3, 4, 5 država članica, a sve ih je više zato što su izvu, e, dakle naučili kako podnositi zahtjeve, a imaju i vlastite dakle KBRN e, kapacitete. Kad je riječ o odnosu NATO-a i Europske unije, prerano je za izjave, još uvijek pregovaramo sa NATO-om, pa i čak unutar Europske službe za, e, za vanjsko djelovanje, komisije, dakle drugih institucija koji bi e, mogle biti te pojedinosti koje bi nam pomogle da poboljšamo naše djelovanje. Dakle, rekao bih samo da postoje sastanci, dakle, između našeg, našeg osoblja, dakle, vezano uz područje KBRN-a, dakle, imamo centre za izvrsnost eh, koji se bavim pitanjem, dakle, i u NATO-u doći će na koji će način doći do jačanja suradnje, to je tek nešto što e, treba razmotriti. Hvala vam. Evo odgovorit ću na pitanja redom. Izvješće Gomeš koliko je provedeno, pa Prije svega ja sam rekao da se održava mnogo aktivnosti sa zastupnicima, dakle ovdje u parlamentu, dakle brojni sastanci, suradnja, dakle jako nam je zadovoljstvo voditi rasprave o ovom pitanju, dakle sa gospođom Gomeš, Monikom Holmajer i drugima koji se bave ovim pitanjima. Dakle, ovi primjeri koje ste vi e, citirali, riječ o certifikaciji s jedne strane te vojno-civilnoj suradnji. moji su odgovori pozitivni na oba pitanja. A možda sam imao sreće što niste postavili druga pitanja, ali vezano uz ova dva pitanja mogu vam reći da je ovo horizontalno pitanje. Dakle, kako spojiti znanje, dakle, policije i uvesti to u industrijsko-tehnološki e, ciklus. Dakle, to je vrlo složeno pitanje i Europska unija se njime bavi dakle, na razne načine. Dakle, tu kontaktiramo sa više od 600 stručnjaka dakle, koji pokušaju ovdje zadati taj jedan strateški pravac kako bismo izradili potrebne kapacitete. Nakon brojnih razočaranja Krenuli smo dakle od e, pristupa sa dna prema gore i ove e, dakle skupine koje sam spomenuo, dakle stručnjaci koji se bavi raznim aspektima KBRN-a, mi s njima pokrećemo aktivnosti, dakle vezano uz sudjelovanje naših stručnjaka iz različitih područja, dakle od onih koji se tiču pitanja sigurnosti do tehničkih područja, dakle kako bismo objedinili dobre prakse, dakle, i otamo izrađujemo, dakle, temelj za moguću certifikaciju. Dakle, možda će ovo kolege u pozadini znat nešto bolje od mene, ali imamo sedam standardiziranih eh, aktivnosti u eh, području detekcije Imamo dakle zajedničku suradnju dionika iz država članica te europskih institucija koji su zajednički omogućili da se utvrde dakle dobre prakse, onda smo to e, prenijeli dakle tijelima za certifikaciju koji su potom izradili istu kada je riječ o performansama, o instrumentima, dakle to je povezano standardizacije i e, certifikacije. Dakle, suradnja sa EDA-om, dakle, procjena prijetnji, dakle, to, to, je uključena vojna ekspertiza, imamo očito tu neka ograničenja, dakle i koje proistječu iz Lisabonskog ugovora, međutim i dalje moramo raditi na objedinjavanju civilnog i vojnog aspekta, a kolege se redovno susreću sa vojnim stručnjacima i u raznim sektorima, dakle uspijevamo e, nadići prepreke koje postoje, da bih vam jedan imamo čitav niz primjera te suradnje. Vaše pitanje samo ste bi za kraj jer je najteže, dakle jesu li naši građani, sugrađani sigurni i rekao bih sada nešto kapacitetima Daesha. Dakle, imamo procjene koje izrađuje Europska komisija, ja vam ne mogu reći što o tome misli moj odjel. Međutim, sve ono što se radi kod procjene rizika KBRN-a se radi na osnovi uvjerenja da informacije koje dobivamo iz mnogobrojnih izvora, a to je da je Daesh kadar proizvesti, dakle i naoružati se kemijskim e, da je ta prijetnja stvarna. Nemamo izravan pristup izvorima ovih e, informacija, ali postoji konvergencija koja proizlazi iz analize koja potvrđuje dakle, da oni imaju kapacitet da proizvedu klor, iperit, botulin, ali je tu i mogućnost dakle da se ovi agensi dakle mogu koristiti kao oružje. Međutim, ocjenu nismo dali mi, već je ona došla iz drugog izvora. Međunarodna suradnja, evo da dopunim ono što je rekao gospodin Dupre, međunarodna, međunarodnoj suradnji sudjeluju mnogi, pa i mi. Gospodin Vojta sjedi tu u pozadini i vodi bilješke. Nedavno posjetio SAD zajedno sa svojim šefom, dakle kolegom koji se također bavi kaverenom. I oni su se susreli sa 40 različitih američkih stručnjaka iz brojnih tamošnjih agencija, a kako bi pripremili dakle, dokumente za sastanak na ministarskoj razini vezano uz ovo pitanje. I vidjet ćemo razvoj ove situacije tijekom idućih e, mjeseci. Mi tu sudjelujemo na e, visokom političkom dijalogu, dakle, sa trećim zemljama gdje se otvoreno razgovara o KBRN-u. Dakle, unutarnja sigurnost je dio ovih napora i Nadovezuje se da na financijsku dakle aktivnost, dakle te na diplomatsku aktivnost koju vodi dakle visoka predstavnica Mogherini te razni odjeli komisije. Također smo uključeni u suradnju sa e, našim sugovornicima u trećim zemljama, dakle na istoj razini koji imaju potrebno znanje, ekspertizu, dakle o KBRN-u i to tamo gdje je to moguće provesti, dakle u slučaju političkog, e, povoljnog političkog konteksta, zato ovdje spominjemo SAD. Dakle, i konačno posljednji element e, kao dio odgovora na vaše pitanje, gospodine Galer. Nisam siguran mogla ona na to odgovoriti, ali rizici vezani uz biološke prijetnje, Mi smo prije deset godina u Europskoj komisiji vidjeli potencijal za razvoj bioloških prijetnji. Vidjeli smo da on raste na način da bi mogao postati nekontroliran. Dakle, imamo tu i velik broj dakle ljudi koji ulaze u taj sektor, razvoj tehnologije. Imali smo više od 5000 tvrtki tada u Europi koji su rukovali tim opasnim tvarima. I otad elementi koji su tada bili znanstvena fantastika, dakle nešto To znači da i obični građani mogu imati pristup izuzetno sofisticiranim aparatima. Dakle, to izvan nekih eh, minimalnih zahtjeva za osiguranje. To znači da u tim društvima, da se građani zanimaju za znanosti. To može biti samo pozitivna stvar, dakle, i za gradnju znanstvenih, tehnoloških kapaciteta naših država. Ali kao kada je riječ o svim drugim snažnim tehnologijama, tu postoje povezani rizici. Mogu iskreno reći da, da nismo djelovali da su je moglo doći do rizika koji su ovdje mogli pogoršati situaciju u ovom sektoru i dakle uz odgovarajuće djelovanje i mobilizaciju država članicama uspjeli smo staviti pod kontrolu, dakle ovaj mogući razvoj rizika i to na uravnotežen način. Situacija je mogla biti gora da nismo tada pravodobno djelovali. Nemoguće odgovoriti na vaše pitanje. Bolje smo pripremljeni, ali porasle su prijetnje i rizici. Reći da su, sugrađani, da su naši sugrađani sada mnogo sigurniji, to je moje osobno stajalište. Imamo dakle politike dolaze od Europske unije, dakle prijedloge i međutim razvoj situacije u Siriji pristup sveučilišta u Mosulu, već sam rekao da se nagrada Saharov trebala dati tamošnjem čelniku odjelu za fiziku kojem je odrubljena glava zato što nije htio sudjelovati u pokušaju Daješa da razvije biološko oružje. To je nešto na što moramo obratiti pozornosti. To je osoba koja je platila svojim životom, dakle, najvišu cijenu kako bi onemogućila da razviju radiološko oružje. To je bilo prošle godine. Dakle, pristup radiološkom materijalu znanstvenicima, laboratorijima, dakle, uopće interes Daješa za tim, dakle, te fatva koja je sa Daješa, al je prešla, dakle, na Daješa, vezano uz korištenje te vrste oružja, Dakle, mislim da ne bih mogao reći da su naši sugrađani 100% sigurni, ali oni zasigurno su više sigurno nego što bi bili da nas nije bilo dakle ovdje da obavimo svoj posao. Hvala lijepo. Evo još bih nešto dodao. Dakle, tehnička svijest dakle porasla i kada je riječ o policijskim snagama jer i unutar i izvan Europske unije se radi na tim pitanjima. Ali kao što ste rekli, razina prijetnje je porasla, ali i njena složenost. Kada kombinirate klimatske promjene, kriminal, dakle namjere, biotehnologiju, nanotehnologiju, energetsku sigurnost. Imate ovdje recept za prirodnu katastrofu u kombinaciji sa kriminalnim djelovanjem. Thank uh, Hvala. Mislim da su oba izlaganja bila dobra. Nakon ove debate mislim da ne, ne bi trebali na otvorenoj raspravi koja se prenosi internetom ići dalje ali možda ćemo na sastancima in kamera nastaviti govoriti o toj temi jer je ta tema iznimno zanimljiva. Zahvaljujem obojici uvaženih panelista koji predstavljaju institucije Europske unije koje se bave borbom protiv KBRN E i zahvaljujem zastupnicima i ostalim sudionicima ovdje u dvorani na sudjelovanju na ovom sastanku. Zahvaljujem vam gospodo. Dopustite mi da se oprostim od naših panelista pa ću odmah prijeći na sljedeću točku. Well, any business? Dakle, imali nešto pod razno? Hvala. Dakle, želim vas obavijestiti da će naš sljedeći sastanak e, se održati 9. studenog. Zahvaljujem vam na ovom dvodnevnom sastanku. Dani su bili prilično dugi, svi su, eh, sve bilo vrlo zanimljivo. Zahvaljujem našim prevoditeljima i zaključujem sastanak. Hvala.